Mes chers collègues, nous allons commencer, s'il vous plaît. Dobro jutro kolege, moramo započeti s radom, izvolite molim. Prije nego što započnemo sa sjednicom, želim reći da smo jučer, e, nažalost, obilježavali smo e, atentate do kojih je bilo došlo u Briselu. A jučer, na taj isti dan, dogodila se nesreća u Londonu. U ime ovog odbora želim izraziti potporu britanskim narodu. U mislima smo s žrtvama i njihovim obiteljima. Ne smijemo zaboraviti, moramo biti solidarni i zato ćemo mi kao predstavnici europskih naroda ustati i održati minutu šutnje. Je vous annonce que Odluke koje su jučer donijeli koordinatori su e, na e, papiru, dakle dobili ste ih na papiru i ako nemate nikakvih prigovora od sada pa do 12.30 smatrat ćemo da su zaključci koordinatora usvojeni. Prelazimo sada na glasanje, a za početak morali bismo testirati kako bismo provjerili da svi članovi odbora imaju glasičke kartice. Isto tako testirat ćemo je li e, dovoljno e, zastupnika prisutno, imamo li kvoru. Ja neću glasati budući da su zeleni ovdje prekobrojni. Evo u redu je. Eto, šteta, jednom smo možda mogli imati glas više. Allez, nous allons commencer. Počinjemo. Najprije ćemo glasati o izvješću o godišnjim obveznim smanjenjima stakle, emisija stakleničkih plinova u razdoblju 2021. do 2030. u e, europskim zemljama. Izvjestiteljica gospođa Kilanen. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se ne usvaja, ali otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Kod pučana imamo glas previše. Ne znam je li to problematično. Sada je sve ispravno. 37. Evo da zatvaram glasanje. Odbija se. Gospodine Werner, vi već odlazite. Doviđenja. Nije me čuo. Kompromisni amandman broj 4. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 49 drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni broj 5. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 48. drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Odbija se. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 54. Za. Pro, tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromisni šesti. Tko je za? Protiv. Suzdržani provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Vot i klju. Zatvaram glasanje. Šesti kompromisni amandman je usvojen. Nastavljamo. Amandman 62. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 63. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 66. Tko je za? Protiv? Oprostite, evo, upravo su mu rekli da smo amandman 66. automanski usvojili, budući da je amandman 64. usvojen. Prema tome, sada ćemo glasati o amandmanima 67. i 68. koji su identični. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijaju se. Amandman 65. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 69. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 71. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 172. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, provjerit ćemo. 70. nikako nije u redu da predsjednica. Samo ne isključi telefon. Evo ga, zatvoran glasanje, 19, 19 i jedan suzdržani. Odbija se. Kompromisni broj 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite li da provjerimo? Elektronička provjera kompromisnog amandmana broj 7. Zatvoram glasanje. Kompromisni amandman je usvojen, vjerujte mi gospodine Van de Kamp. Nastavljamo. Kompromisni amandman broj 8. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 81. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 83. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 85. i 86. identični su tko je za, protiv, suzdržani, odbijaju se.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 Amandman. Nastavljamo s glasanjem. Amandman 87. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru? Dobro, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jako dobro da smo provjerili jer se usvaja. Nastavljamo. Amandman 89. Tko je za? Protiv? suzdržani? Evo, nije sasvim jasno. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 90. Tko je za? Ne razmatra se, oprostite. Amandman 91. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Sto šestnesti se ne razmatra, budući da 96. nije bio usvojen. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 93. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 94. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 95. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 96. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 97. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni broj 9. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojenje je mislim, ali možemo provjeriti ako želite. Dobro. E, otvaram glasanje. E, zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? nije sasvim jasno pa ćemo provjeriti. Dakle, provjeravamo 101. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni broj 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se ne usvaja, ali možemo provjeriti. Izvolite. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Kompromisni amandman broj 10 se odbija. Nastavljamo po amandman po amandman. Amandman 13. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. 103. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 117. Tko je za? Ne, samo čas. L'amendement 117 n'est pas mis aux voix parce que le 103 a été... Ovaj se amandman jednostavno ne razmatra zato što je 103. odbijen. Prelazimo na amandman 104. Tko je za? Protiv. Suzdržan? Usvaja se. 105. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 106. Tko je za? Protiv. Suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 11. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Nastavljamo sada. Amandman 15. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 113. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 114. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Imali ste pravo, gospodine Van de Kamp, ovaj, je ovaj se amandman odbija. Amandman 19. u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, prvi se dio odbija. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani i drugi se dio odbija. Kompromisni broj 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 27. i 28. identični amandmani. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 26. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Otvaram elektroničku provjeru. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Nastavljamo. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman treći. Tko je za? Protiv. Moramo početi početka jer nije jasno. Tko je za? E, dobro. Tko je protiv? Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni broj 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni broj 3. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Protiv. Suzdržani, usvaja se. 37. Tko je za? mole me za provjeru amandmana 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. A. Et donc l'amendement n'est pas... Dakle, amandman se odbija. Ali za malo. Za malo. Nastavljamo. Amandman 37. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 23. Tko je za? Otvaramo provjeru za 22. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Gospodine Van de Kamp, vjerujte mi. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 23. ali provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Ferm le vote. Zatvaram glasanje, usvaja se. E, dobro smo napravili da smo ipak provjerili. I sada glasanje u tekstu u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Trideset dva glasa za, 8 protiv, 2 suzdržana. Ovo je izvješće time usvojeno. Hvala gospođo Kjonen. Nastavljamo. Nastavljamo glasanjem o produživanju trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenje tehničkih poboljšanja vezano za taj fond i za europsku platformu savjetovanja za ulaganje. Izvjestiteljice gospođa Ayala Sender. Počinjemo. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 69. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni broj 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 72. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Elektronička provjera ipak. Amandman sva 72. drugi dio. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 74. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 75. za, protiv, suzdržani, nije sasvim jasno, elektronička provjera. otvoran glasanje. zatvoran glasanje. Ali zapravo bilo je sve sasvim jasno. Problem je jedno u tome što ne dižete ruku. A čekajte, još nije niti 10 sati. Amandman 75. se odbija. Amandman 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 77. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. 78. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 81. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 82. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 83. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 84. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 2. Tko je za? Protiv? suzdržani. Kompromisni broj 2 se usvaja. Amandman 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno. Elektronička provjera 91. amandmana. Zatvoram glasanje. Odbija se. 92. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 93. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 94. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. 101. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 95. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 14. tko je za? A ne, moramo provjeriti. 95. amandman, otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. 95. se odbija. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 97. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 16. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 17. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromisni broj 5. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na četvrti kompromisni amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uspjeni amandman gospodina Zilea. Želite li predstaviti vaš amandman? Ne. Da. Hvala lijepa. Kao što ste vidjeli, nakon riječ parlament htio bih dodati i sljedeće riječi kao i Europski revizorski sud. Imate li primjetbi na usmeni amandmana? Imate li možda prigovora na to? E, potrebno je da se usprotivi tri zastupnika, da se uspostavi troje, troje zastupnika e, za, ako želite biti protiv, da se o njemu ne glasa. Nećemo glasati u usmenom amandmanu jer se dovoljan broj zastupnika tome protivi. Nastavljamo. Amandman 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 103. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 19. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 20. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 22. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 109, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 110, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se.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 To nije sasvim jasno. Otvaram glasanje. Amandman 32. Zatvaram glasanje. Trideset drugi amandman se odbija. Kompromisni amandman broj šest tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 40. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 7. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. 47. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na kompromisni broj 8. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman drugi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Donc l'amendement 55 tombe. Amandman 55 se ne razmatra. E, kao niti amandman treći, dakle. Gospodine Piper, što nisam baš shvatio. Imali smo tu amandman 54. Taj smo usvojili. A onda ste ponovno glasali o amandmanu drugom. Međutim, 54. je usvojen. Naravno da je usvojen. Dakle, 54. je usvojen bio. Ponavljam. Sigurno. a été... i 54. je odbijen. Nije bio usvojen. Vi ste tražili provjeru, jel to mislite? Dobro, napravit ćemo izuzeće ovog puta, ali nećemo se svaki puta vraćati e, tri amandmana unatrag. Il y deux avant, Alors, je vais mettre au voie l'amendement. Glasat ćemo o amandmanu 54. I to elektroničkim putem. Ova provjer uvijek radimo elektroničkim putem. Amandman 54. Le vote est fermé. Zatvoren glasanje. A znate što? Odbijeno je. Donc, on avait bien dit que c'était rejeté. Dakle, ponavljam, 54. E, je odbijen, pa tako redo, sada normalno nastavimo s glasanjem. Prelazimo sada na amantman četvrti. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo sada, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 33. se odbija. Dobro da smo provjerili. Nastavljamo. Kompromisni broj 9. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 10 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 59. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 61. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 60. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Odbija se. 62. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 11. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Usvaja se. ne, prelazimo na kompromisni amandman broj 12. koji je za? Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na amandman sedmi. Tko je za? Protiv. Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sad na amandman broj 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je 67. da se odbija. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman deveti. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. A sada elektroničkim putem glasamo o cijelom izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Trideset dva glasa za, osam protiv, nije, nema suzdržanih i izvješće je ovim usvojeno. Čestitam izvjestiteljici. Nastavljamo. Alors, nous continuons par le vote sur la mise en œuvre du Fonds européen pour les... Prelazimo sada na glasanje Europskom fondu za strateška ulaganja i tu je naša suizvistiteljica koja je dalje gospođa Jala Sender. Nastavljamo. Amendement 1. Qui est pour? Qui est Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Amandman drugi. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Amandman treći. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv suzdržani Odbija se. Amandman peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 2. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 12. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se 12. drugi dio. Amandman 13. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 14. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. E, elektronička provjera je potrebna, otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Amandman 14. je se usvaja. Amandman 16. Tko je za? protiv, odbija se. Amandman 17. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18. tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 19. tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Odbija se. Treći kompromisni. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromisni broj 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To nije sasvim jasno, pa dakle otvaramo elektroničko glasanje. Mislim da nije da nije usvojena. Četvrti kompromisni, dakle o njemu glasamo, zatvaram glasanje. Tada usvaja se tko je za peti kompromisni, tko je protiv. Usvaja se kompromisni šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 7. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 46. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasamo o cijelom izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 36 glasova za, 2 protiv, nema suzdržanih. Ovim je izvješće gospođe Ajale Sender usvojeno. Hvala lijepo.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 za među onima koji izlaze iz dvorane. Nastavljamo sada sa 17. točkom dnevnog reda. S'il vous plaît, deux minutes. Ceux qui doivent sortir Molim lijepo da oni koji žele izaći iz dvorane izađu. Nastavljamo. 17. točka dnevnog reda koja se odnosi na ispitivanje i predstavljanje od strane komisije o izvješću koji o pravima putnika u autobusnom prometu. Dakle, gradskim i međugradskim autobusima. Dajem sada riječ predstavniku komisije, to je danas gospodin Kolson. Dobar dan i dobrodošli. Imate desetak minuta da nam predstavite e, mišljenje mišljenja o izvješću o uredbi 181. E, o o putnicima u autobusnom prometu. Možete li nam nešto dakle više reći o tome i naročito kako se to može smjestiti u multimodalni kontekst? Javna rasprava otvorena je do 25. svibnja i mislim da bi bilo vrlo važno da nam Europska komisija da e, nešto više informacija o svojim namjerama i o e, vremenskom rasporedu koji će primjenjivati e, zalažemo se zato da e, građani imaju dobar pristup javnom prijevozu i e, zaista insistiram posebno da e, treba imati dobar pristup javnom prijevozu, naročito za osobe koji imaju ograničen mobilitet i to je zaista nešto na što mi inzistiramo u našem odboru. Hvala lijepa. Ova uredba najrecentnija je uredba vezana za prava putnika i nadopunjava ona o pravima putnika u zračnom prometu, o e, željezničkom putnikom i prijevozu i o pomorskom prijevozu. Europska unija je jedina područje u svijetu gdje je svi putnici imaju slična prava bez obzira na to koje prijevozno sredstvo koriste. Nakon dakle ovog e, e, početka primjene te uredbe moramo reći da je ona dobro prihvaćena, dobro funkcionira. Operateri ga koriste kako bi promicali svoj način prevoza, a sami putnici smatraju ga korisnim. Sve države članice sada su odredile jednu, jedno tijelo koje je nadzire provedbu, a i usvojile su zakon koji se može, na koji se može pozvati za slučaj kršenja te uredbe kritike koje možemo imati na tu uredbu ne odnose se na njegovu provedbu, već na same neke od njegovih odredbi. Većina odredbi u uredbi ograničavaju se na pružanje usluga na udaljenosti većoj od 250 km. Udruge potrošača to kritiziraju. Osim toga, države članice mogu izuzeti čisto nacionalne usluge koje se pružaju sve do veljače 2021. godine. 12 država članica je e, to iskoristilo, dakle to pravo koristilo do 27. veljače 2017. godine. Ne znamo koliko država želi to produžiti do 28. veljače 2021. godine. Ne znamo koliko će ih još to tražiti. To su dakle konkretna ograničenja svih odredbi. Inače, e, državama članicama ovom uredbom se nameće da odrede samo jedan autobusni kolodvor koji će davati zadovoljavajuće usluge e, putnicima s invaliditetom. Neke države putu su puno bolje postupile i više autobusnih kolodvara udovoljava tim zahtjevima, dok su pak neke države članice se držale isključivo onoga što stoji u uredbi. Što se pak tiče prava putnika, tu je situacija malo zabrinjavajuća. U nekim državama e, pokrenute su odgovarajuće mjere, u drugim se državama pak ništa nije napravilo. Komisija ima informacijske kampanje putem društvenih mreža, što bi trebalo omogućiti da se bolje upozna ova uredba, jer kao što znate sve više mladih ljudi putuje autobusnim linijama na većoj udaljenosti jer on, taj prijevoz ne košta mnogo. Što se tiče inicijative vezane za prava putnika u intermodalnom prijevozu, čiji je program objavila Europska komisija, a e, javna rasprava je u tijeku. Naravno, preuranjeno je dati pojedinosti o toj inicijativi, čije će se konkretni vidovi odlučiti nakon što se završi procjena utjecaja. Međutim, već sada postoji određeni aspekti koji se mogu naglasiti postoji prije svega sve više intermodalnih načina putovanja koji se kao takvi i prodaju i nekoliko različitih e, prijevoznih sredstava e, se e, daju putniku koji ima jednu jedinu kartu, a koristi različite prijevozna sredstva. Najčešće se radi o kombinaciji vlakova i, odnosno avioni vlakovi, e, kao što je primjerice to u Brislu, ili pak e, e, vlak i autobus. Ali postoje i druge mogućnosti kombinacije vlaka i trajekta ili trajekta i autobusa. A to bi se trebalo povećati sve više u sljedećim godinama ove uredbe su organizirane prema vrsti prijevoza i po svojoj prirodi nisu zapravo bile usmjerene toj novoj vrsti usluga, što ide na uštrb putnicima, naročito kada nemaju mogućnost da s jednog načina prevoza pređu na drugi. Potrebno je načiniti i druge izmjene Putnici moraju imati pravo da ulože žalbu za slučaj da su propustili drugo prevozno sredstvo. A isto tako, e, putnici bi mogli sami moći organizirati takvo putovanje sa dva različita prevozna sredstva. I za kraj, kao što ste lijepo spomenuli, Europska komisija će se posvetiti u ovim dvijema slučajevima svem onom što je vezano za putnike ograničenog mobiliteta. Do toga će doći tijekom 2018. godine i to vjerojatno krajem godine, dakle sljedeće godine. Hvala gospođo predsjednice. Hvala lijepa. Sada ću dakle otvoriti raspravu e, koji se zastupnici žele i javiti za riječ. Gospodin Bach najprije. Hvala lijepa i hvala također predstavniku komisije na ovom izlaganju. Ja ću nastaviti govoriti na njemačkom jeziku jer sam e, sve napisao na njemačkom jeziku. Äh, Zahvalio bih komisiji na njihovoj prezentaciji i izvješću. Mislim da izvješće pokazuje da na nekim točkama možemo postići napredak. Iako imamo dobru provedbu, kao što je rekao gospodin Kolson. nemamo još sve podatke, a koliko vidim, postoji manjak podataka koji bi sve spojio u jednu cjelinu. Iz raznih tablica e, postoji manjak podataka i zbog tog manjka e, tvrtke koje se bave prijevozom E, govore putnicima da moraju registrirati takve slučaje. Moramo na tom području poboljšati stvari. Jedno, jedan slučaj, na primjer, u Španjolskoj e, postoji mnogo žalbi a kazne su kakve jesu, a u Španjolskoj ima 1200 pritužbi. Moje pitanje komisiji je znate li zašto se to događa? Drugo, razne, razna izuzeća od uredbe, tu moramo naći rješenje. A putnici možda ne razumiju zašto ta izuzeća se ne primjenjuju nužno na javni prijevoz, zašto te države mogu uživati izuzeća do 2020. godine. Moramo o tome detaljno porazgovarati. Mislim da su informacije o pravima putnica, putnika došle sa zakašnjenjem. Vidjeli smo tijekom zadnjih nekoliko mjeseci i godina razne inicijative, a mislim da ne možemo još sve procijeniti. Informacije u državama članicama su manjkave. Mnogi znaju e, koja prava imaju kao putnici u zračnom prijevozu, ali ne, ne znaju nužno svoja prava u e, cestovnom i željezničkom prijevozu. Za osobe s invaliditetom mislim da trebamo naći brza rješenja pogotovo za ove autobusne terminale. Tu države članice se moraju potruditi, kao što je gospodin Kolson rekao, tu će se nešto i događati na tom polju do kraja 2018. a do toga ima još mnogo vremena. A u, znamo da je uvijek slučaj da nam treba duže vremena nego što mislimo. To su neke općenite primjedbe koje sam imao, ali nisam vidio sa strane potrošača da postoji mogućnost ulaganja žalbe. Mislim da to nije dobro poznato. I u mnogim državama članicama nemate pravo tijelo e, posrednika, ono nije određeno gdje se može doći do neke, nekog rješenja. Hvala. Hvala gospodine Bach, sada gospodin Sijela. Hvala lijepa. Imam dva pitanja za vas. Ima li komisija kakve informacije o državama koje neće koristiti ta prava do veljače, imali tu kakvih, kakvog napretka, kakvog razvoja situacije? I planirate li kakva ulaganja ili smo još uvijek na istoj razini kao kad je donešena uredba? Također ste spominjali društvene medije putnici mogu dobivati više informacija iz društvenih medija. Je li to već slučaj ili tek planirate nešto činiti po tome? Jer mislim da je važno da putnici imaju prave informacije prije nego što počnu odlučivati prije nego što se počne odlučivati o toj mjeri. Hvala lijepa. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala komisiji. Pokušat ću završiti svoje napomene što prije moram ići, a kolege će zabilježiti vaše odgovore. Hvala na informacijama, moram reći da nakon što sam pročitao samo izvješće, a ne i uredbu, nisam siguran postoje li opravdanje e, kad kažemo da su do sada samo dvije države članice tražile izuzeće jer još uvijek čekamo 28. veljače 2017. do drugi mogu tražiti. Dakle, postoji li neka odredba koja im daje još vremena, jer koliko razumijem, samo dvije države članice su do sada tražile izuzeće i da je to to. Dakle, želio bih informacije o tome koje su to države članice. Drugo, što se tiče evaluacije provedbe uredbe, Komisija, će na jesen donijeti novo zakonodavstvo vezano za ovaj sektor i ove djelatnosti i ti zaključci će se odražavati u ovom novom zakonodavstvu. Njihova priroda će biti drugčija, ali imat će utjecaja na prava putnika. Treće, što se tiče informacija ljudi putuju Europom i ja putujem Europom, ja koristim i autobuse, ali na autobusnim kolodvorima i drugdje ne vidim informacije koje dobivamo, na primjer na aerodromima. Kako se komisija bavi tim pitanjem? I zadnja stvar, među državama članicama koje imaju najveći broj pritužbi kao e, Španjolska, Njemačka, moja zemlja. Je li to zbog toga što se iskorištavaju, e, ugrožavaju prava putnika ili zbog toga što sustav dobro funkcionira, da su informacije i djelovanje nadležnih tijela da dobro funkcionira. Jer Hoće li analiza pokazati da usluge nisu tako dobre ili da nadležna tijela loše funkcioniraju? Hvala. Hvala gospodin Kramer ima riječ. Hvala lijepo na predavanju, ali ja ne mogu nikako razumjeti mm, da komisija ne misli da je potrebno da se revidira i preradi ta revizija. Jer vidite, za nas e, to jednostavno nije su autobusi uopće tu unutra predviđeni. Naime, komisija je odlučila da se za svaki kilometar plaća cestarina, ali u Briselu to nije tako, ni u Njemačkoj to nije. Sve zapravo blag plaća. To je druga stvar, prva stvar koja se mora ispraviti. Druga stvar je Sljedeća, mi smo kod e, željeznice dogovorili kod dalekih putovanja da je iznad 50 km nije više bitno ili ide ili ne ide preko granice, a kod autobuse samo kod 50 km. Drugim riječima, u Luksemburgu to uopće nije bitno jer čini mi se da unutar Luksemburga nijedna razdaljena nije duža od 52 km. Zašto se onda Luksemburg isključuje? Pa to morate riješiti, jer kako je, mislim, kad smo mi to prije 50 ili 20 godina odlučili, onda nije situacija bila takva, možda u Njemačkoj eventualno, drugdje ne. Međutim, iz tih iskustava morate naučiti a ne da dovedete ovu situaciju. Još jedna odlučujuća stvar. Uopće nemate dovoljno informacija, ni prave informacije. To zašto? I mogu vam reći, zato što u uredbi o željeznicama piše piše da željeznička poduzeća u članku 28 kaže da oni u svom takozvanom godišnjem poslovnom izvješću objavljuju broj svih pristiglih pritužbi, svega što su oni odradili od pritužbi i koje su mjere donijeli kao odgovor na pritužbe. Dakle, vrlo jasno kod željezničkog prometa, ali to nemate u uredbi za autobuse. Pa barem da imate onda kao jednu fer konkurenciju da možete stvari uspoređivati, jer e, vi kažete mi nemamo uopće prigovora kod autobusa. Naravno, pa nemaju uopće nigdje neregulirano gdje će se to predati i kako će se to objavljivati i ko će to kontrolirati. Dakle, to morate prvo ugraditi u tu uredbu da bi bi imali informacije, onda možemo procijeniti. Ja imam informacije da je u odnosu na 2015. da je recimo prtljaga koja je bila oštećena, da je ta prtljaga za 25% se broj te prtljage povećao, količina toga. Pa zar to vas ne, dovodi u jedno alarmantno stanje? Zamislite da se to, te brojke i taj porast pojavi kod željeznice ili aviona, pa tamo niko živ ne bi zadržao svoje radno mjesto, a ovdje baš ih briga. Kod autobusa kojih pita? Dakle, ta nepoštena konkurencija se zapravo i dalje legalizira, ali to ne može biti jer to moramo revidirati da imamo barem poštenu konkurenciju. A i znamo da je željeznica sa svojom krasnom regulativom predvodila i trebala je zapravo onda je, onda je to i, išli su avioni za tim i onda čak i njemački vrhovni sud i e, europski sud su dali svoje presude zna se šta je bilo za čekanjem do 5 sati i preko 5 sati i sa oštećenjima prtljake i svim ostalim stvarima na što čovjek ima pravo. Prema tome to moramo i kod autobusa riješiti, barem kod ovih iznad 250 km. Tako da se tih destinacija, tako da se tu onda vidi kako, naka, kakva prava imaju putnici u autobusnom prijedlogu prijevozu. Dakle, to su ta iskustva koja imamo i stoga kolega ima puno cijelosti pravo poštena konkurencija, barem da imamo informacije o svemu. Hvala lijepa, gospodine Kramen. Gospođo Majsner, imate riječ. Hvala lijepo i hvala komisija. Zapravo i nemam puno pitanja, jer je puno pitanja već pošteno postavljeno. Ali ja sam ono svoje doba pregovorila za prije deset godina, nisam bila to, ali prije osam godina, Dakle, valjda 2009. sam pregovarala upravo u ime našeg kluba zastupnika za ove uredbe. I stvarno je bilo razočaravajuće da e, smo tek onda počeli razmišljati da napravimo nekakvu legislativu za autobuse, jer za druge promete, vrste prometa je bilo za autobuse ništa. I stoga je stvarno jako razočaravajuće da je ovo rezultat svega. Mi smo nešto i uspjeli u trijalogu postići, ali onda nije bilo, bilo dosta zemalja koje nisu htjele pristati. Jedino na što smo se mogli dogovoriti u tim pregovorima je bilo da su tih 250 km dio zemljanja članica nije htio drugo ništa prihvatiti. A sad moje pitanje. Kolega Teliška već pitao za izuzeća, to i mene zanima. A onda i zato što smo već onda znali, postojale su neke članice koje su imali svoja prava za putnike u e, autobusnom prometu, a drugi nisu imali nikakva. Pa me zanima kako ćete to sad unificirati. Madame Foster, Foster, izvolite. Hvala, samo nešto kratko. Evo, gospođa Meissner je uključila nešto. Mislim da nitko ništa ne čini namjerno što se tiče izazova. Ako imamo uredbu, onda države članice moraju provoditi a sada pripremam novu uredbu. Mislim da oni kolega koji nisu bili prisutni, teško je kad pravimo razliku između putovanja autobusom, a u nekim zemljama su ta putovanja jako duga, e, i putovanjem autobusom e, međugradskim i međudržavnim autobusom. Jer kad imate gradski autobus i zapnete u prometu, a to je često slučaj, i tu postoje izazovi kako se tim, time baviti. I mislim da je korisno što je komisija danas došla i što se ta pitanja mogu postaviti. Mislim da postoji jasan problem s dobivanjem informacija od država članica o tome gdje leže problemi i kako, se, kako ih rješavaju. A što se tiče putnika sa smanjenom pokretljivošću i na tome e, trebamo raditi, to je nešto konkretno i možemo na tome raditi da se to poboljša s državama članicama. Hvala što ste došli ovdje i dali nam te informacije, ali bilo bi korisno da nam date neke odgovore. Ne želimo više uredbi, već želimo odgovore kako mislite da će se ovo bolje, da se ovo može bolje provesti u državama članicama. Hvala. Hvala gospođo Foster. Sada ću ponovno dati riječ gospodinu Colsonu kako bi odgovorio na sva postavljena mu pitanja. Hvala lijepa. Prije svega postavlja se pitanje kazni. To je e, problem koji se sustavno javlja kada govorimo o pravima putnika, a i općenito u pravima Europskoj uniji. Države članice tu imaju ogroman e, manevarski prostor u svim ovim tekstovima, jer njima se e, nameće samo to da imaju učinkovite, razmjerne E, sankcije koje će imati i ulogu u odvraćanju. A to je znači ogromna e, ogroman manevarski prostor koje te države imaju. Pokušavamo to riješiti djelomično u zračnom prometu, ali sve skupa ne ide glatko. Neke države članice će sustavno kada god dođe do nekog kršenja prava reagirati, dok drugi žele e, unijeti u zakon manje kršenja ili možda viših, ali neki e, države uopće ne žele da se plaćaju globe ili druge financijske kazne. U tom je smislu teško komisiji da djeluje. Situacija u Španjolskoj može se objasniti dvojako. Prije svega, prijevoz autobusom i jako je zastupljen u e, Španjolskoj. To je na druge pruge tamo tako i odavno se u Španjolskoj vozi autobusom, što je razlika za druge države, drugih europskih država. A ne i tako primjena nekih dijelova uredbe je puno šira nego li u nekim drugim državama. kakva bi situacija u Španjolskoj. A što se Španjolske tiče, e, tužbe su e, bile upućene nadležnom tijelu, ali se e, odnose i na puno šire područje primjene nego li što ga nego li što e, ga ima sama uredba i to objašnjava taj velik broj tužbi u Španjolskoj. Postoje jedna stvar gdje želim e, privući vašu pozornost, a to je da je ova uredba stupila na snagu prije svega samo dvije i po godine, što nije, nije ga lako mijenjati. Moramo državama članicama reći i teško im je još e, sada odlučiti hoće li produživati pravo na izuzeće. Mi im to pitanje ne želimo postaviti. Za sada su samo Portugal i Estonija rekli da žele produljiti izuzeće. E, od drugih još nismo ništa čuli, ali vrlo brzo će morati donijeti odluku na tu temu. Pitanje autobusnih kolodvora svakako je problematično, međutim, uredba je napisana na način kojim e, je teško nametnuti državi članici da odredi više od jednog autobusnog kolodvora u tu svrhu. Pokušamo, mm, neke države su tu naprednije od drugih. E, kampanja e, za informiranje Europske komisije usmjerila se prvenstveno na društvene mreže. Za to smo se dakle namjerno odlučili. I e, odlučili smo se zato što sve više mladih ljudi sada se vozi autobusom, a puno manje vlakom jer je vlak skuplji. Dakle, sve više mladih ljudi vozi se autobusom. I stoga smo pokrenuli informativnu kampanju na društvenim mrežama koja bi trebala uroditi plodom. Što se informiranja tiče, komisija je također napravila i postere i brošure. točno je da ih ne možemo uvijek naći. Isto tako, kolodvori nisu obvezni objesiti te postere i dijeliti brošure. Pokušavamo ih potaći da tako postupe. Tražimo da se e, brošure i leci što više dijele, međutim to uvijek nije slučaj. Što se pak razlika tiče, razlika je govorio gospodin Kramer o pitanjima izuzeća. E, kad se radi o autobusnom prevozu i u željezničkom prevozu. I tu je njemački primjer vrlo bitan, jer u Njemačkoj za željeznice nema izuzeća. Tako je odlučila njemačka vlada. Pogledamo li međutim situaciju u drugim zemljama, i tamo ima puno više izuzeća za željeznički promet nego li za druge vrste prevoza, nego li za autobusni promet. To je tipično za Njemačku. A recimo, mogućnost izuzeća za nacionalne e, pruge je nešto što e, čemu su pribjegle gotove sve države na istoku Europe kao i e, Ujedinjena kraljevina. Dakle, prilikom revizije željezničke uredbe e, želimo se pozabaviti upravo tim aspektima. Evo, e, mislim da sam ovime odgovorio na postavljena mi pitanja. Hvala lijepo predstavniku komisije. Ali gospodin Kramen želi načiniti primjedbu. Niste me dobro citirali. Komisija je svojedobno onda htjela, kao i vijeće, da se kod željezničkog prometa to riješ, razriješi samo na međunarodnoj razini. I onda smo svi rekli u parlamentu da je to totalno suludo. Idemo od e, Brisela do Ahena ili do Kelna i tako dalje, zato što prelazimo granicu, onda dobijemo očito, ali ako idemo dužu e, jednu dionicu unutar jedne zemlje, ništa ne dobijemo. Dakle, na taj način smo rekli da to bude, mi smo insistirali da bude unificirano pravilo, bez obzira da li bilo prekogranično ili nije za cijelu Europu i to je bilo ono što je bilo revolucionarno i probajno. I sad je pitanje naravno kakva je situacija, da li u e, autobusnom prijevozu, bez obzira kako dugo i gdje vozili se, imate pravo na kakve odštete. To je ono što nas muči. simplement, Madame la Présidente, Htio bih jednostavno potvrditi da u sadašnjim propisima države članice imaju mogućnost da uredbu ne primjenjuju u nacionalnom prometu. A e, čitav niz tih država, po našem mišljenju prevelik broj tih država, je pribjegao tom izuzeću. Hvala lijepa. To je zapravo jedna od ključnih točaka kojom se e, bavimo i kojom ćemo se baviti jer ćemo uskoro početi rad na zakonodavnom tekstu, a održat ćemo čitav niz drugih saslušanja mm, u našem odboru. I zaista bi bilo jako bitno da možemo usporediti situaciju u pojedinim europskim državama. E, mi smo u Francuskoj počeli provoditi reformu gospodina Makrona koja se odnosi na autobusni e, promet, a to nije često rentabilno. Trebamo pogledati kakva je situacija i sa investicijama. E, mi smo jako brzo glasali jer smo e, jako ubrzali jutros. Na taj način ćemo napraviti pauzu do 11 sati i e, moći ćete to vrijeme iskoristiti da nazovete kolege da budu ovdje u 11 sati za sljedeću točku dnevnog reda. Molim vas da dođete u velikom broju. Hvala. Mes chers collègues, nous reprenons la séance. Nous sommes au point 18. Nous Kolege, nastavljamo s radom i sada dolazimo do razmjene mišljenja s europskim koordinatorima za e, koridore i e, na kraju ćemo razgovarati o horizontalnom političkom pitanju koji je bitan za sve koridore, a to je da trebamo ojačati inteligentne načine e, prijevoza i e, ka, o situaciji vezane za e, smanjivanje emisije ugljičnog dioksida. Govorit ćemo o kolidaru Baltik Jadran gdje nažalost gospodin Podivin nije među nama. On se ispričava. Govorit ćemo o Atlantskom koridoru kojeg će nam predstaviti gospodin Šeki, hvala što je došao na sastanak. A vršimo ćemo i o skandinavsko-mediteranskom koridoru o kojem će govoriti gospodin Koks Hvala dakle svima što ste došli na ovaj sastanak. Jako nam je drago uvijek kada dođete na sastanke odbora za promet. Svakome dajem po 15 minuta Prema tome imat ćete vremena, možda čak i e, više od tih 15 minuta, kako biste mogli izložiti e, e, o to što želite, a nakon toga ćemo prepustiti riječ našim dvijema izvjestiteljima Ismailu Hertugu i Markusu Piberu koji su stalni izvjestitelji za koridore te i dakle nakon toga će e, moći postaviti pitanje ostali članovi odbora. Hvala, izvolite. Chère Madame la Présidente, je voudrais vous remercier. Hvala gospođo predsjednice, jako nam je drago što smo gosti na ovom sastanku. Svake godine kad imamo priliku da dođemo ovdje, mislim da imamo dvije važne javne funkcije. Jedna je da položimo odgovornost na ono što radimo, a druga je nadzor parlamenta što je čast i dužnost e, vaših zastupnika. Ja ću podijeliti svoje izlaganje u dva dijela. Ovaj slajd bit će mi dovoljan za sve moje napomene, a govorit ću o nekim horizontalnim pitanjima vezanima za sve koridore. I s kolegama iz Europske komisije smo e, izdali određene dokumente kako bismo doprinjeli razumijevanju i e, raspravi. A drugi dio, rasprave, drugi dio prezentacije vezat će se na skandinavsko sredozemni koridor. Kratko ću se dotaknuti i izazova klimatskih promjena. Konferencija stranaka unfcc u Parizu i Pariški sporazum su odredili ciljeve za naše kolektivne napore. 2015. 6. ožujka EU je usvojio cilj da se smanje za 40% emisije ugljika do 2030. Transport je drugi najveći emitent CO2, a jedna petina svih emisija CO2 u EU uniji dolaze iz cestovnog transporta. Također tu je i velik porast emisija iz pomorskog i zračnog sektora. Za razliku od većine drugih sektora, kad provedemo analizu, nažalost za transport do godine 2008. unatoč inovacijama, novim propisima, propisima o, gorivu i slično, dobili smo toliko mobilnosti koja je gora 2008. nego 1990. Sada imamo nove ciljeve, te ciljeve za 2050. a evidentno je da imamo ambiciozne ciljeve 2030. 2050. a procjena je da bismo trebali učiniti prilagodbu prema dolje od 67% emisija u sektoru transporta koja raste, a radikalno se treba smanjiti. inkrementalne promjene politike neće donijeti rezultate. Moramo misliti o transformativnim promjenama politike i koji elementi transformacije trebaju postojati. Ovo nije novo ovome odboru, a jedno od područja zahtjeva javne politike, kao što već radimo nekoliko desetljeća, da se fokusiraju na modalno premještanje da e, se prebacimo na oblike transporta koji manje zagađuju. Također putnički i teretni promet mora se prebaciti na željeznice što više, te također na unutarnje plovne puteve. Druga dimenzija je e, smanjivanje, e, je uvođenje alternativnih goriva. Dakle, struja iz alternativnih izvora, vodik i slično. Imamo mnoge projekte tu u Europskoj uniji vezano za alternativna goriva, a također i mnoge mreže gdje se odvijaju e, testovi. Pitanje je kako mobilizirati E, investicije, Europska investicijska banka i EFSI su mobilizirali mehanizme za, za financiranje. Oni nisu isključivo namijenjeni prijevozu, međutim, e, to je u sklopu obzora 2020. Moramo vidjeti kako naći potrebne poluge da se pomaknemo iz tih inkrementalnih pomaka koji ne daju rezultate prema ambicioznijim ciljevima kako bismo postigli ciljeve koje smo si odredili. Drugo horizontalno pitanje koje želim spomenuti je, su inteligentni sustavi transporta. Jedan od, negativ, jedan od trendova je digitalizacija i vezano uz to automatizacija. Ti trendovi su tu i oni će produbiti sektor prijevoza. Ako želimo gledati transport e, kroz leću inteligentnih sustava transporta, moramo razumjeti da se to tiče i pametnih mreža energije, pametnih sustava energije, obnovljivih izvora energije i također sustavima telekomunikacija, e, optičkim mrežama i sustavima komunikacije, jer to sve objedinjuje, dakle, korisnika, vozilo i infrastrukturu. U našem dokumentu ITS, e, da ne zalamim sad detalje, imamo e, jedan interfejs između e, vozača i vozila, također komunikacija između vozila i vozila vezano za sigurnost u prometu, konvoje kamiona, s time je nizozemsko predsjedništvo eksperimentiralo prošle godine kako razvijati te sustave. Treća dimenzija je komunikacija između vozila i infrastrukture, a četvrta dimenzija je su kooperativne ideje, upravljanje velikim protocima podataka i obrada tih podataka te slanje podataka upraviteljima i korisnicima sustava kako bi se optimiziralo korištenje infrastrukture. To je lako reći, ali teško učiniti. Međutim, mi mislimo da je ovo dobro područje za testiranje stvari koje možemo učiniti. Već imamo u našim koridorima mogućnosti iz postojećih mreža organizacijskih, političkih i transportnih veza imamo mogućnost da potičemo prave razgovore među pravim ljudima, među granicama regija i država. Tako možemo dobiti perspektivu i koja mora negdje početi, ali ne mora se zaustaviti na granicama. E, to je vezano sa klimom i koridorima gdje imamo mehanizme da pozovemo druge sudionike u okviru jedne strukture. Ako netko predloži dobre ideje koje su ekološke i energetski učitkovite, mi imamo mogućnost da te ideje provedemo u djelo i takva sinergija, ja mislim, je jako važna. Sada bih se vratio na ovo pitanje skandinavsko-sredozemnog koridora. To je veza sa sjevera na jug, počinje u Finskoj, Švedska, Norveška, Danska, onda slijede Baltičke njemačke luke prema središtu Njemačke, dakle zamislite liniju između Berlina i Menhena, zatim prema Austriji, Italiji, Siciliji i Malti. Tu imamo osam država, sedam država EU i Norvešku, samo da vam dam e, prikaz teritorijalnih elemenata, imamo 9300 km željeznice, 6300 km cesta, imamo 19 glavnih zračnih luka, 25 pomorskih luka i 44 cestovna i e, željeznička terminala. Sada smo završili drugi radni plan koji su odobrile države članice, a to vodi Europska komisija u suradnji s državama članicama i također s glavnim operatorima u regiji. Tri kritična pitanja vezana su za uska grla i prekogranična pitanja. To su ovaj tunel ispod prijevoja Brenner, ispod Alpi, između Sjeverne Italije i Južne Austrije. To je jedan jako ambiciozan projekt kada se završi 64 km tunela iz Fortece do Innsbrucka. Tada će to biti najduži tunel takve vrste u Europi i u svijetu, iako mislim da Kinezi planiraju već nešto ambicioznije u budućnosti. Taj koridor je već vrlo napredan. Već imamo više od 60 km tunela, e, veći dio toga su pristupni tuneli ili istražni tuneli kako bi se istražila geologija i hidrologija ali taj tunel će također imati vrijednost za programe sigurnosti i održavanja, a to je znači 64 km prema sjeveru, 64 km prema jugu, 64 km istražnih i sigurnosnih tunela kroz sredini i to će sve skupa biti više od 220 km. Drago mi je da mogu reći da do kraja godine e, e, svi ugovori će biti potpisani za 80% izgradnje tunela. To je zbog e, velikog angažmana Europske unije još od 2007. do danas. Predani smo tome i potrošili smo velik dio 2 milijarde eura i oko 40% sredstava smo već potrošili planovi dobro idu i sada planiramo operativnu fazu tunela. Optimizirat ćemo planove, dobit ćemo najbolju vrijednost za sredstva i nadam se da ćemo imati projekt kojima ćemo se moći ponositi. Drugi veliki projekt je s baltičke strane, e, Fermanov pojas, to je 90 km tunela ispod pomorskog puta iz otoka Ferman iz Danske. To će biti jedna makroregija od Hamburga e, koja spaja Kopenhagen, Malme i Štokholm. Te na kraju do Gotenburg, preko Gotenburga do Osla. U tom kontekstu svi ministri prometa regije smatraju ovaj projekt vrlo visokim prioritetom sada je u fazi e, da je odobren već 12 e, mjeseci od danskih promotora, ali još nije prošao sve faze dodjeljivanja dozvola. Moramo poštivati proces e, prava građana i moramo iščekivati ishod toga. Iz ovoga smo izvukli lekciju, a to je da ne smijemo ne poštivati prava građana, i da moramo ranije početi dijalog s ljudima i ako to bude trajalo 5, 6 ili 7 godina da se završe sve administrativni poslovi, moramo početi dovoljno rano kako ne bismo imali probleme sa stizanjem rokova. Treći veliki projekt je jedan željeznički element u samoj Njemačkoj. To nije prekogranični element, ali ima prekogranične učinke sve baltičke luke, a to su ogromne luke, pogotovo Bremen, Hamburg, Rostok, e, prevoze velik dio tereta koji može ići prugom. 48% svega e, prometa koji ide u regiju Hinterland je zaleđe je e, željeznički. tu je jedan problem prema Hanoveru u njemačkom sustavu, problem kapaciteta i on ima velike e, implikacije i mi želimo promovirati to njemačko pitanje jer, jer utiče na cijelu Europu. Ostala pitanja kojima se bavimo, a s time ću završiti, su popratne mjere i proces planiranja. Što se tiče popratnih mjera, to su cestarine, financiranje kako bi se izgradila javna infrastruktura, popratna infrastruktura i princip e, korisnih plaća. E, ono što znamo iz politike je da možem, da inženjeri mogu činiti ono što je njihov posao, hidrolozi, geolozi, a financijeri e, daju sredstva, oni koji planiraju, planiraju, ali politika je u svemu tome vrlo teška jer svi znaju da je njihov način baš onaj najbolji. I kada imamo talijansko, austrijsko, njemački, danski razgovor, prva stvar je kako stvari najbolje obaviti. Teško je dobiti ovdje pravi smjer e, rada, iako su svi za koridor. Zamislite da uložimo milijarde sredstava poreznih obveznika u jedan sjajan projekt kao što je Brenner. Ali na kraju još uvijek imamo dva milijuna kamiona koji prolaze brenerskim prijevojem i zagađuju okoliš. To bi bilo vrlo loše. Dio samog procesa je da uključimo druge instrumente. Pokušavamo zasaditi to sjeme, mi ne posjedujemo to sjemen i zemlju, ali imamo perspektivu na kojoj možemo raditi. Što se tiče zadnje stvari, znamo mi, a znate i vi jer vi ste izabrani političari, kada krene veliki projekt, on ima veliku, dugačku fazu konstrukcije i e, velike implikacije na stanovništvo i s njima moramo održavati dijalog moramo vidjeti kako riješiti probleme i kako uskladiti potrebe projekta i potrebe domaće zajednice. Svi smo potrebni da se, da se uključimo u taj projekt, ali pogotovo regionalne vlasti. i one moraju započeti taj teški razgovor dovoljno rano jer znamo da je za to potrebno jako puno vremena, godine. Ako ne počnemo dovoljno rano, onda ćemo osuditi ove projekte da i na kraju neće biti završeni iako smo u njih uložili ogromna sredstva. To je poruka koju sam vam htio poslati. Hvala. Merci pour euh, Hvala vam lijepa na ovom izlaganju, vrlo jasnom izlaganju i zapravo vrlo optimistično izlaganje što je dobro. A sada ću dati riječ gospodinu Šeki, izvolite. Merci uh, members of this committee. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, dragi članovi odbora i ja sam vrlo sretan što sam među vama i zahvala na pozivu. Mislim da je ovo vrlo važna prilika i da ažurirate svoje znanja vezi s tim što se događa na koridoru za koje smo mi odgovorni. A i ako bi s vama razmatrali neke vrlo bitna horizontalna pitanja. U mom slučaju je to uglavnom vezano za inovacije. Kao što ste već i čuli kod mog kolege Pet koksa. Međutim, kod mene je poseban akcent na inovativnom financiranju. Dakle, počet ćemo prvo sa ovim novim novostima u stanju koridora. Donekle ću zapravo nadopuniti ovo što je rekao kolega Koksal. On je govorio o skandinavskom, mediteranskom, a sad ćemo govoriti o atlantskom koridoru, koji je, ima jako vrlo jaku pomorsku komponentu, ima 13 glavnih luka, to je bilo da su pomorske ili za unutarnje plovne puteve. I to ima jako, jako zatim dobru povezanost i važnost sa željezničkim koridorima i željezničkim poveznicima. To je direktno vezano za željeznički koridor 4. I to je isto tako jako bitno, jer taj koridor treba igrati jednu vrlo važnu ulogu ne samo u putničkom prijevozu, nego posebno i u teretnom prijevozu. Nadalje ima četiri sekcije koje prolaze kroz četiri države, povezuje četiri glavna grada i zatim čitav niz vrlo važne e, urbanih čvorišta između ostalog i zatim karakterizira ga kao i Baltički, Baltički koridor da ima dvije glavne pruge, to je UIC i Iberska pruga. Naravno tu imamo veliki problema sa interoperabilnošću koja nas prilično iz, to nam je poprilično veliki izazov, međutim mi radimo jasno na mreži za vlakove visoke brzine, ali moramo kao i vlade koje tu sudjeluju, a slažu se i Španjolska i Francuska vlada, da se napravi e, sve moguće kako bi se prevladali ti problemi trenutni i kako bi se bolje integrirali ti koridori sa ukupnom evropskom mrežom. Po mom mišljenju tu je zapravo jedan poseban projekt potreban dok razmišljamo naravno kad razmišljamo o sljedećem financijskom razdoblju i mislim da će onda biti tu neke mogućnosti da tu predvidimo taj projekt kao vrlo specifičan. Dakle, na sljedećem slajdu ćete vidjeti upravo ovaj opis i možete vidjeti točno kako izgleda situacija i ako budete imali vremena i zanimanja možete se u to udubiti i vidjeti pa ovim tu legendi što je trenutno već operativno, što je u funkciji, što će se kada završiti i kada postati operativno, a što je da kažemo tek u fazi pripreme ili planiranja. I vidite da tu imamo situaciju da nam jedan važne karika nedostaje i to ova između Španjolska i Portugala. Pokušavamo taj nedostatak svim snagama guramo da bi se to nadok tu premostilo ali vidite ovdje sve što imamo e, sa Iberskog poluotoka što vodi prema Francuskoj, koli, možete zamisliti koliko je tu napora bilo potrebno da dođemo do ovog. I vidimo neke velika postignuća koje smo imali. Mislim da je najvažnije da će ovaj, poznati čuveni vlak velike brzine e, na dionici Tour Bordeaux od 2. srpnja biti u punoj funkciji. To je praktički već gotovo. I to je nedvojbeno na, najveći javno-privatni projekt u željeznicama na svijetu sa vrijednosti 7,8 milijardi eura. E, naravno, tu možemo zahvaliti se različitim inovativnim instrumentima i Europskoj investicijskoj banci kao i inovativnim instrumentima kao što su bile Europska jamstveni fond koji su nam to omogućili. A osim toga, ta dakle posebna linija za vlakove visoke brzine i ima još jedan dodatni kapacitet za konvencionalnu liniju za teretne prijevoze. Nakon toga imamo i otvaranje lučnih kapaciteta u Španjolskoj koji su izgrađeni zahvaljujući sredstvima iz eh, EFSU-a tu je zapravo investicije iz novog Junkerovog fonda su pomogle za većinu luka koji Portugalu, Španjolskoj i Francuskom novim radu. Uglavnom nadamo se da ćemo u daljnjim razgovorima sa ljudima iz EFSA moći e, i poboljšati situaciju povezanosti između Španjolske i Portugala. Naime, vidite, u fondu EFSU je i upravo odvojen jedan posebni odjel koji je išao kompletno se dakle bavio e, povezivanjem, povećavanjem luka koji je onda omogućio puno bolje prometno povezivanje i to je bilo financirano iz EFSU-a, a naravno iza toga je stajala Europska investicijska banka. I na kraju da samo to da sintetiziramo ove mjere koje smo već proveli i postigli, mi smo uspjeli postići i veliki uspjeh u upravljanju tim koridorima, pogotovo na Iberijskom poluotoku, gdje imamo jednu međuvladinu radnu skupinu na najvišoj razini između Španjolske i Portugala, koja se fokusira uglavnom na interoperabilnost to znači koliko imamo razlika koje treba premostiti i gdje se može bolje uklopiti dvije nacionalne mreže, ali posebno se bavi posebnim projektima od posebnog zanimanja, to su projekti koji trebaju premostiti one karike koje za sad još nedostaje gdje mreža nije povezana. Naravno, ukupni volumen investicija za to sve kako je planirano da je potreban je 45 do 50 milijardi eura. Trenutno se investicije kreću u vrijednosti, dakle ono na čemu radimo 11 milijardi eura. Za sada smo već 3 milijarde eura dobili iz instrumenta za povezivanje Europe i Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom to je već došlo za koridor, tako da je ukupno se moglo 7 milijardi eura aktivirati za projekte u tom koridoru, u toj mreži željezničkoj, ali imamo i prema financijskim instrumentima još projekte vrijedne 5 milijardi eura koji su već inicirani. Međutim, imamo jedan isto tako vrlo važan iznos, a to je otprilike 7-8 milijardi eura koji nam treba, kako smo procijenili, da bi postigli punu interoperabilnost željeznice na Iberskom poluotoku, željezničke mreže. Kao što sam već rekao, taj problem se rješava, jako puno je već i učinjeno u pravcu rješenja, međutim nije dovoljno, još uvijek to nismo riješili i mislim, nadamo se da ćemo ipak jer ne posustajemo s naporima uskoro doći do rješenja, dakle. No a sada da krećem na drugi dio moje prezentacije koji se odnosi na inovacije u financiranju. Sve to jasno potiče iz ogromne potrebe za investicijama koje su potrebne kako bi se implementirao TNT u skladu sa našim rokovima i investicije koje su potrebne za to sve su otprilike u red veličine 750 milijardi eura. Naravno, ta ogromna potražnja za sredstvima nije ni slučajno popraćena i raspoloživim sredstvima iz različitih javnih europskih izvora. Prema tome morali smo naći E, načine, znači načine da involviramo i privatni kapital. To vam je već poznato, taj dio priče. I to je jasno učinilo stanovite incentive, motivacije da kažemo potrebnom kako bi opće privukli pa privatne partnere u ovo pa javno-privatno partnerstvo. I to je bila zapravo ona osnovna ideja između našeg izvješća kolege Bodeviga i mene koji smo već prije nekoliko godina dovršili i prezentirali vijeću i vama u parlamentu. I mi dalje radimo na tome. Ne samo da bismo provjerili što je do sada postignuto i provedeno, nego i da vidimo koji su još problemi ostali otvoreni i koje bi eventualno rješenje mogli predložiti. Vi se sve sjećate da smo se vidjet ćete sad s čime smo se bavili. Mi smo dali u tom našem izvješću 12 e, preporuka koji su se odnosile na jačanje onih projekata koji su u fazi pripreme ili već u obradi, a to je bilo izgradnja kapaciteta, savjetodavni centar za investicije, tehnička, tehnička pomoć, zatim smanjenje birokratskih tereta što se tiče kod lakšeg izdavanja odobrenja, javne nabave ili recimo razjašnjenje i odobravanja državnih potpora i raščišćavanja te situacije. Zatim smo im insistirali na proširenju mogućnosti financiranja, izvora financiranja, kao i na pozitivnom okolišu koji mora postojati, a to je bila jasno financijska tržišta, jačanje privatnog pa, javnog partnerstva i tako dalje. I sada vidite koje su mjere poduzete zadnjih godina od kad je to izvješće podneseno vijeću i komisiji sa tim preporukama. Naime, vrlo je jasno, potpuno jasno da nama trebaju bolji projekti u međuvremenu koji su puno se bolje, za koji su prikladniji za privatne investitore. Naime, sjećamo se prethodne situacije, To je uglavnom bila javna ruka ta koja je odlučivala o svakom projektu koji se priprema. Sada to moramo se više osmjeriti na privatne partnere iz ekonomije. To je vrlo bitno i za to javno-privatno partnerstvo i za sam EFSO ali i za novi pristup koji je uključen u takozvan, takozvane ovaj blending, taj, dakle, to je jedno miješanje, stapanje projekata izvora financiranja. A financijska aspekt je naravno jako bitan jer on je na samom početku ga treba razriješiti, inače od projekta ništa. Evo vidite što se tu sve što je postiglo, naš savjetodavni centar i tako dalje. Druga vrlo važna stvar, dakle, osim što se trebaju poduprijeti transportni projekti koji se pripremaju, druga ključna stvar su rješavanje i simplifikacija administrativnih pitanja. Kao prvo trebali bi jedan zajednički one stop shop urediti za sve važne europske projekte na razini komisije. Zatim trebali bi revidirati sve vrste državnih potpora i napraviti jedan ubrzanu traku za primjenu projekata prema EFSU. I zatim pitanje izdavanja odobrenja različitih koje su potrebne. Dakle, glavna uprava za mobilnost, DJ Move, je tu već učinio jako puno, ali mi ćemo sad vrlo pažljivo krenuti njihovim stopama, jer oni su de facto napravili jednu inventuru, izmapirali postojeću situaciju i onda su analizirali sve probleme koji se javljaju kod izdavanja razno raznih potrebnih dozvola da bi se jedan projekt uopće krenuo implementirati, provoditi ili dovršio i bez obzira na to da li u koje zemlje članice se događa, vidjeli su da tu postoje nekakve i prekogranične sličnosti. A mi ćemo krenuti pažljivo njihovim stopama i za Digimove. Zatim, sljedeća bitna stvar je proširenje, naravno, financiranja i povećanje izvora samog financiranja. Dakle, to je taj čuveni blending, to miješanje, stapanje koje pokušava povezati različite izvore kako bi postigao bolje rezultate. Evo, želio bih još tu malo govoriti o tom pozivu na stapanje, miješanje izvora. To je jako bitno. Jer vidite, u normalnoj situaciji projekt bi se kvalificirao za financiranje iz EFSA, koje je moguće dati uopće jedno rješenje kompletne financijske konstrukcije kroz komponentu bespovratnih sredstava, ali ne više od 20%, koji bi došao kroz neki instrument ili EFSU ili nešto slično. Zatim kroz privatno financiranje, bez obzira da li to bilo sa jednim e, udjelom u kapitalu kasnije ili isključivo bespovratnim sredstvima iz privatnog sektora. I vi ćete tu komponentu bespovratnih sredstva dobit istog časa kad zatvorite cijelu financijsku konstrukciju. Ne, nakon što dakle je kompletno sve usuglašeno i znate s čime ćete se pokriti. Onda se jasno odobrava praktički automatski ovo bespovratni udio. Jasno, za to sve sljedeće stvari vrlo bitna je kvaliteta projekta. Jer ako trebate vašu banku ili bilo kakvu normalnu komercijalnu koja treba vas popratiti i investirati u vaš projekt ili čak ako hoćete jednu od ovih europskih banaka pokrovitelja, morate, ako ih hoćete uvjeriti, morate imati dobar projekt, to je jasno. Zatim, velike projekte treba, nad njih treba drugačije im pristupati. Prije sam koristio termin pooling, objedinjavanje sredstava i resursa, a sada prelazimo na to da se recimo e, logistička platforma ili pristupačnost učine privlačnim za različ, poziv na miješanje različitih sredstava financiranja. A ostatak bih ostavio za diskusiju, sve te zanimljive stvari. Način na koji je financijsko tržište regulirano. Moguće je tu provesti vrlo bitne modifikacije uredbe o solventnosti, odnosno uredbi o mogućim stečajevima. I tu smo imali jako, recimo, zanimljivih, zanimljivih već situacija sa investitorima koji su izrazili zanimanje za dugoročne investicije u naše projekte. A zatim vrlo je bitna uredba o bankarstvu i Basel 3 koji se trenutno revidiraju kako bi se malo smekšale njihovi preduvjeti, jer nema baš puno smisla da se tako rigidno visoki um, predfinanciranje traže i kapitalne rezerve za te projekte. Ali mi sada još ostavljamo izvješće o tome preciznije što se na tom polju dogodilo za iduću jesen a osim toga moj kolega koji nažalost nije mogao nažalost biti ovdje, kolega Bodevit, jer je bolestan, on je, on ja ćemo vam biti vrlo, vrlo zahvalni za svaku vašu sugestiju, pogotovo ako nam budete i recimo komentirali ili e, upoznali nas sa nekim problemima koji su vama poznati s terena, ako je recimo ometaju razvoj ovih projekata kako bi to trebalo ići. Dakle, za sve sa spoznaje o problemima ćemo vam biti jako zahvalni. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Hvala lijepa na ovim e, dvijema izlaganjima, ali izložili ste jako puno izazova koji se tu nalaze. A kada postavimo pitanje koje često izaziva mnoge ljutnje, to je pitanje ulaganja. Međutim, počet ću odmah e, tako što ću otvoriti raspravu i prvi će e, riječ imati e, naš izvjestitelj Ismail Hertug. Hvala lijepa. Zahvalit ću se gospodinu Koksu i gospodinu Šekiju. Moram ponoviti da e, vrlo često ove smjernice o TNT koridorima da je to možda jedna od najboljih stvari gdje smo imali nekoga ovdje, od kako sam ja u Europskom parlamentu i zato se htje, želim zahvaliti našim koordinatorima. Zapravo nemam nikakvih specifičnih pitanja i e, kada nema problema, nitko ništa ne prigovara. Mislim da vi stvarno radite što najbolje možete, surađujete s kolegama, s ministrima i ako tako nastavite, mi iz Europskog parlamenta bit ćemo jako zadovoljni. Možda nam možete nešto reći pak o vašem iskustvu. To me zaista zanima. Prije jedno četiri ili pet godina razgovarali smo o ovom zakonodavnom tekstu. I vrlo se teško ta ideja mogla progurati na vijeću, ta platforma koridora. U početku mi se činilo da je teško vaše e, kolege na nacionalnoj razini uvjeriti u dobrobit toga. Kako je sada vaše iskustvo? Oni su se s tim složili i prožvakali su tu ideju koja je došla s europske razine. To mi je zapravo jedino pitanje za vas i prvenstveno vam se želim zahvaliti na svemu što ste tako dobro napravili do sada. Hvala lijepa Ismailu Hertogu, a Sada riječ ima Wim van de Kamp. Eh, hvala lijepa predsjedavajućem. I eh, želim prije svega se ovdje dovezati na ovo što je rekao kolega Hertug. Naime, jako je dobro da ste obojica došli na naš sastanak. Pat Cox je već rekao da se ovdje radi i na izvjesnoj legitimizaciji i u tom smislu dobro je da se povremeno u sve uključi Europski parlament. I imali smo e, ovdje već sastanke s različitim koordinatorima i vidimo da je situacija pozitivna. Jako je dobro što se e, ne zadržavate samo na koridorima kojima se osobno bavite. Jako je dobro da gledate i poveznice među tim koridorima. Situacija e, sa e, kao onim što je govorio Pat Cox jest da se recimo sustav dekarbonizacije dobri i jako je dobro i pozitivno da se u TNT koridore uključuju i takve novine. Često e, se e, govori e, samo o svojoj tematici i često nema međusobne veze. Ja bih htio postaviti nekoliko pitanja. Prije nekoliko mjeseci raspravljali smo o izvješću Revizorskog suda o ulaganjima u europske luke. Radilo se o izvješću iz recimo pre TNT faze koja je bila prilično kritična, naročito po pitanju nekih e, španjolskih luka, koji zapravo ulaze u ono čime se bavi gospodin Čeki. Kao što je Ismail rekao, postoji e, linija koje se želim pridržavati. Međutim, svi sva ta ulaganja moraju biti legitimna, što bi konkretno moglo značiti da mora postojati roba koja se želi prevoziti tim lukama. Što o tome mislite? Mi smo prije nekoliko godina napravili izvješće u podzemnim željeznicama i u gradskim čvorištima koji su ponekada bili sumnjivi jer e, svaki E, vijećnik, e, općinski vijećnik, svaki gradonačelnik želi svoju podzemnu željeznicu, međutim nije uvijek sigurno da će biti putnika koji će se voziti tim prugama. Pa onda još nešto drugo. U izvješću Pata Koksa e, dobivamo lijepo dojam da je Finska na kraju svijeta, ali da nije na kraju Europe. Jako puno ulaganja e, postoji u Finskoj kako bi se gradovi održali na životu. Pa, koji bi e, bio vaš prioritet? Biste li prije uložili u Mannheim ili e, pak biste htjeli ići na sjeverne rubove Europske unije ili jug. Jer znam da ne razmišljate na taj način, ali ipak želim vašu potvrdu u tom smislu. Ja sam inače nizozema. i e, mi smo jako frustrirani linijom e, za Oberhausen i zapravo nas zanima kako možemo stimulirati da se e, te e, takva ulaganja stimuliraju. Gospodine Šeke, e, zanima nas što se radi kod vas i gdje postoji li taj one stop shop. Ima li još nekih pitanja, recimo o, breneru. Brenneru. Ja sam, koliko sam shvatio, tunel pod Brennerom je tunel koji se kopa, međutim pristupni putevi i se ne, e, na njima se ne radi. Ne znam da li su dakle pristupne ceste gotove. Ne očekujem, e, ne mogu ostati ovdje da čujem vaše odgovore, ali moji asistenti će ostati i sve će zabilježiti što budete rekli. Hvala. Hvala, e, gospodine Van Gospođo Majsner, izvolite. Hvala lijepa. Sad neće biti nizozemski, sad ćemo malo njemački. Dakle, prvo ne mogu, ne znam tako dobro zemske kolega, mi ne bi ni mogla, moram na njemačkom. Dakle, prvo puno hvala koordinatorima Europske unije na ovom izvješću, uvijek jako dobro dobiti ovako jedno ažurirano obavijesti o tome što se događa kod TNT-a. Kao što je rekao i kolega Ertug, mislim kod svake grupe koja dođe u parlament u posjet mi pokažemo ove karte, mape, ove prospekte, ove fotografije, sve o TNT koridoru, jer to je ogromna reklama za Evropsku uniju, to je sjajan uspjeh, veliki uspjeh i najbolje ilustrira ono najbolje što ćemo postići. A sada imam prvo pitanje gospodinu Sekiju. Vi ste govorili o 750 milijardi eura ukupnog volumena, to bi onda bio novac za sve što nam nam treba. Dakle, za sve koridore, kompletno sve, da, dobro. Drugo pitanje, da li ste i neke preporuke bili i kako bi se lakše došlo do privatnih investitora, njih involvirati. E, mi smo svojedobno već i rekli da nam trebaju nekakve obveznice po projektu, bondovi koji bi pisali. Jeste li to već o tome razmišljali? Jel imate recimo možda neke obveznice koje ste mogli, e, dakle za projekt ovog bazilskog, ovog tunela ispod Brenera za željeznice, kroz podnože Brenera, ili možda na temelju onih iznosa koje smo već prikupili i koji funkcioniraju, da tu onda obveznice izdate? To je bilo pitanje. Drugo pitanje gospodinu Koksu, ovaj dio sa emisijama, stalno govorimo o tome da želimo prebaciti se uvijek na onaj tip prometa koji ima manje emisija ili da idemo recimo sa ceste na na željeznicu i tako dalje, pogotovo teretni promet, da bi bilo manje emisije. Međutim, koliko ja vidim, premalo se toga. Čak se upravo obrnuto, umjesto da bude se više tereta na trašicama, biva ih sve manje, a isto tako i na unutarnje plovedbe. I tamo je toga premalo, koliko vidimo. Da li je tako isto i kod vašeg ovog koridora o kojem ste govorili? E, Baltik Jadran i da ili opće imamo shift, da li se prebacuje vrsta prometa ili ne. I druga stvar, vi ste govorili o jednoj strukturi zakonodavnoj za za energiju iz alternativnih izvora. Dokle ste došli s tim kod vaše koridora? To me jako zanima, Njemačka je upravo bitan dio tog koridora kako ste tu došli s tom legislativom daleko. I zatim još jedno pitanje u vezi samo koridora. Spominjali ste to različite luke. Ja to, mm, imate jako puno luka, naravno, jer to je jako e, jako pomorski naglašeno i kod jednog i kod drugog, Baltik, Jadran i kod Atlantskog. E sad moje pitanje, jesu li te luke dovoljno dobro opremljene? E, recimo sa ovom infrastrukturom za otpadne vode. Otpadne vode, dakle waste water. Znači, bilo kakvi sustavi za pročišćavanje, uklanjanje, zbrinjavanje ili ostalo za različite otpadne vode različitih vrste. Čula sam da puno luka u Europi to nemaju i onda može doći do jako velikog zagađanja morskog okoliša. Prema tome, ako me zanima, ta infrastruktura bi se mogla recimo i sa novcima iz drugih instrumenata onda dofinancirati ako treba. Još jedno pitanje, Alfa E. To je ova po, poveznica Bremen-Hanofer u Njemačkoj kroz njemačkoj Hinterland, odnosno njihovo zaleđe to je bila ona Y trasa o kojoj se dugo, dugo diskutiralo, ali još nije niš napravljeno. Imate nekakav vremenski rok kada ćete to napraviti i kad će bar završiti s diskusijama i krenut se raditi. Hvala lijepo, gospođo Meissner. Sada gospodin Kramer. Hvala vam na ovim predavanjima. Prije svega bih se želio zahvaliti na onom početku gospodina Koksa, jer je on na početku kompletno razmjere ovdje i opisao. Jer promet nije samo odgovoran za jednu desetinu CO2 emisija, nego je to jedini sektor gdje su one i porasle. Od 990. za 208%, dok su u industriji za 38% opale. Prema tome, jako ste dobro to prikazali, da ćemo ostvarenje klimatskih ciljeva postići samo ako budemo napravili promjenu u našoj mobilnosti i modalitete prometa. imali smo i iskustva loše sa Gotthardom, koji je, mislim, stvarno katastrofa. Prije 20 godina je bio izvor, e, ugovor iz Lugana, četiri zemlje su su potpisale, a samo je Švicarska na kraju realizirala taj tunel, a Njemačka i Italija se ne brinu ni mrve za to. Koridor prema Dženovi je najvažniji valjda u Europi, ali je cijeli tunel zapravo besmislen zato što nisu priključne e, ceste gotove, priključni putevi. Njemci računaju će 2020. valjda ona pristupna cesta preko Kaltura biti gotova. Italijani već 20 godina ništa ne rade. Imaju, imaju gradilište u koje je investirano 150 milijuna švicarskih franaka i to je financirala Švicarska, ne Italija koja je na talijanskom području ako postoji ugovor. I vi kažete sami ugovori su divni krasni, ali ja sad polazim od toga <laughs> Mislim, da, očito je zapravo da njih ti ugovori uopće ne diraju. Oni su to potpisali prije 20 godina i baš ih briga. Kako ćemo sad s tim postupati? Kako ćemo tu dalje? Mi smo bili, kao što ste već čuli, na ovom terenu izgradnje ovog baselskog, ovog brenerskog tunela za željeznice, taj Brenner Base tunnel. I onda je Njemci rekao šta ćemo tu, oni nemaju zapravo nikakve ni predviđene trase priključne do tog tunela. A što se iz Italije tiče južno od Brennera, nisam isto čuo da se išta radi. Da, ali Italija neće samo Rotterdam Dženovu, nego će i ovaj tunel za željeznicu ispod Brennera i poveznicu do Torina. A pitam vas kako će se taj koridor onda obraniti. Šta ćete vi kao komisija tu učiniti? Šta ćete napraviti da biste rekli zemljama, izvolite prvo taj najvažniji koridor dovršiti u Italiji, nećete dobiti niti eurocenta na bilo koju cestu ili bilo koji transportni promet dok ne bude gotovo onaj Brenerski tunel i cijela poveznica Rotterdam-Dženova. Znači, nema novaca ni za što drugo, ni za kako recimo više planiranje vaših mreža ako niste u stanju najvažniji koridor koji ste potpisali pre 20 godina da hoćete realizirati realizirati ako to ne napravite. Kako ćemo tu dakle postupati? To je sad moje prvo pitanje. To jasno nije samo pitanje koordinatora vas, ali to je odlučujuće pitanje. Kako tu dalje? Zatim idemo na e, idemo na ovaj e, fel, dakle ovaj projekt tunela koji povezuje njemački otok sa danskim otokom, gore na sjeveru, sjeverno more Baltik, odnosno Baltik. E sad to je bio ishodišno jedan danski projekt i s njemačke strane nije bilo nikakvih planiranja za sada, u početku, ali to je problem jer vrijeme odlazi i treba se nešto napraviti. Međutim, između Femarna njemačkog otoka do ovog danskog otoka tu zapravo bi bilo bitno nešto napraviti da bi se malo rasteretio promet koji začepljuje Hamburg. Jer se sav promet iz Skandinavije vodi na Hamburg koji je kompletno usko grlo i tu dolazi do problema i začepljenja. Druga varijanta bi bila da se ide na Rostok, to je s one strane Hamburge, dakle Sjeverno more, Rostok bi bio s one strane u Baltiku, da se kompletna sjeverni, dakle e, skandinavski promet ide na Rostok, ali za to im i treba upravo ova poveznica između otoka, a na kraju Femarna i ovog Danskog. Ali imamo još problem, tu je što je rekao i gospodin Cox. Tu se naime gradi u toj poveznici tunel i za cestu i za vlak. I sad zato što se radi i jedno i drugo, u redu bit će brzo, brže kasnije, ali međutim neće doći do prebacivanja transporta, pogotovo teretnog s cestovnog na željezničke, jer ima jedno i drugo što nije dobro. Onda još jedno pitanje. Mi smo za Galileo jako puno potrošili. Sad pitanje, da li da za RTMS, ETIS i tako dalje, da li se ti sustavi za upravljanje željeznicama, transportnom politikom i tako dalje ne bi moglo povezati, bilo bi jeftinije i bolje bi to bilo onda sa resursima. I da li je sigurno da će recimo Španjol, kad španjolski vlakovi moći recimo kroz koridore ulaziti u Francusku i tu voziti? To nas zanima, kako će se to tretirati, imate tu potpunu sigurnost ili ne, ili će vam ovi reći, ne, ne, kod nas neće dolaziti e, vlakovi, recimo teretni, pa čak i putnički iz drugih dalekih destinacija, ili kako uopće to, će to ići. Zatim povezanost sa regionalnim i lokalnim vlakovima i mrežama i vezama. Tu ste samo spomenuli, ali bi nam trebalo možda malo detaljnije kazati šta koja zemlja od, sad na tome radi. Hvala. Lijepa, Hvala hvala i gospodinu Koksu i gospodinu seke na njihovim izlaganjima. Mene e, zanima jedan drugi koridor a, koji je sredozemni, ali e, profesor Balafor nije danas ovdje pa se nadam da će doći jedan drugi put. Ja bih se htjela pozabaviti pitanjima financiranja. Gospodine Sveći, vi ste naglasili da i ima puno objedinjavanja sredstava, što je vrlo značajno za male projekte, ako sam vas dobro razumjela. I znači treba okupiti sredstva, objediniti ih kako bismo imali na taj način ekonomije razmjera. A isto tako i One Stop Shop je e, nešto što je vrlo pozitivno. E, koridori TNT su zaista izvrsni i jako su dobri za povezivanje udaljenih područja, primjerice sjever Finske. To je vrlo, vrlo udaljeno područje, a mi u Irskoj s e, smatramo se bi bilo jako dobro da je jako dobro imati e, povezano sa središtem Europe i to je pozitivno i nadam se da će se to pokazati i u drugim koridorima. Postoji još jedna stvar koju želim spomenuti, a radi se o horizontalnom aspektu značajnih pomorskih e, plovnih puteva da li postoji integriranje između tih pomorskih pruga i e, koridora jer e, kada se e, prelazi preko mora jako bi važno bilo da se glatko pređe s jednog prevoznog sredstva na drugo. Mislim da bi bilo vrlo važno da se snažene pomorske pruge mogu glatko povezati s koridorima. Evo, ako možete nešto reći više o tome i hvala lijepa na vašim današnjim izlaganjima i željno očekujem e, vaša izvješća koje ćete načiniti na jesen. Hvala lijepa, gospođa Montero ima riječ. Hvala lijepa. Gospođo e, predsjednice, hvala na ovim, e, hvala na ovim izlaganjima. Oni su vrlo jasna i vrlo konkretna. Čuli smo kolege iz drugih zemalja, iz eh, Njemačke i Nizozemske. Pa sad ajmo malo na Atlantik i govorimo malo o Portugalu. Kada analiziramo ova izlaganja i dokumente koje smo primili, zapravo imamo osjećaj da je pomorska eh, E, da je pomorski aspekt bilo ti značajni magistralne pomorski putevi, ali i luke, e, da njih možemo razmotriti. E, postoje također i aspekt elektroničkih luka, a tu su još i alternativna goriva. Evo jednostavno mislim da ove teme nisu dovoljno zastupljeni. Nije dovoljno sve to razvijeno. Bilo bi potrebno da se načine e, novi, a istraživanja vezana za poveznice s morem. Potrebno je također govoriti i o ekološkim aspektima velikih brodova. To je prva primjedba koju bih e, sad htjela načiniti. Ali e, imam primjedbe i za neke druge aspekte. Što se tiče skladištenja i distribucije. Čini mi se da a, prevoz e, preko Atlantika bi tu imao ogroman, a dakle atlantski aspekt tu e, ima ogroman potencijal. Zanima me, da li se to može vidjeti u nacionalnim dokumentima, nacionalnim programima za alternativna goriva? E, da li možete reći e, kako su ti programi međusobno povezani? A zanimljivo bi bilo vidjeti i nacionalne programe i e, programe za magistralne pomorske puteve. Jesu li oni povezani? što je s projektima na Madeiri i jesu li oni uključeni u globalnu mrežu? E, oni se ovdje uopće ne spominju. Dakle, ova otočka dimenzija na Atlantiku uopće nije uključena. Zanima me što mi možete reći o tome? A ove pitanje su naročito za profesora Sekija, jer je on nama predstavio Atlantski koridor. Imam još jedno pitanje koje je povezano sa željezničkim pitanjem. E, što se tiče puta Evora Kaje Madrid. Zapravo me zanima što nedostaje tom koridoru, jer taj projekt napreduje po planu, to me zanima i e, da li e, se on razvija prema planu, hoće li on biti onakav kakav smo htjeli. Jer to nas e, zaista zanima, to je ključno pitanje. I još jedna stvar, a to je sjeverni dio Portugala i povezivanje s Galicijom nije uključen u koridore TNT jer mislim da to nije u redu. To je vrlo važno kako su ta dve regije povezane. Što vi o tome mislite? Hvala lijepa. Gospodine eh, Miltenburg, izvolite. Hvala lijepa. Prije svega eh, želim eh, se zahvaliti na izvrsnom poslu o mm, izvrsnom radu o koridorima. Ja sam izvjestitelj u odboru IMCO e, za strategije Europske komisije o CTS-u i e, zaista bih se na to htio usmjeriti. Čestam vam gospodine Cox e, na vašem radu. Jedna stvar je vrlo jasna. U ovom dokumentu gdje preporučujete da se mora ova e, dimenzija proširiti na sve koridore. Govorite o potrebi bolje koordiniranja u Europi. E, moje pitanje, budemo li trebali pokriti sve koridore, a to je vrlo važna tema, e, zanima me da li e, trebate, da li preporučujete posebnog koordinatora za ETS, kao što imamo za pojedine vrste prometa. Govorite e, također i o platformama koje e, se već financiraju iz financijskih okvira. Zanima me također kako možemo premostiti sva e, prekogranična pitanja vezana za infrastrukturu i podatke u infrastrukturi. Hvala, gospodin Nielsen, izvolite. Hvala lijepa. I ja ću govoriti švedski, tako da nam bude i meni lakše. Hvala vam puno što ste nam se pridružili. Bilo je jako, jako važno da nam date ove najnovije informacije. Čuli smo specifične ovdje informacije o inteligentnim transportnim sustavima, o dekarbonizaciji, o stanju zapravo investicija na našim prometnim koridorima. Međutim, primijetio sam da gdje ovdje završava koridor. Vidite, na map, zemljopisnim kartama izgleda da to ide preko Švedske skroz do Norveške i to preko velikih gradova kao što su Helsinki, Stockholm i Oslo. Međutim, nemojte tu onda završava. Međutim, nemojmo zaboraviti, ima gradova još dalje na sjeveru. I kad pogledate te zemljovide, onda e, to naravno svakom se čini velika prednost, jer poanta je u tome da ti koridori povežu sve. Ali ako ne vidite na takvom jednom zemljovidu da ste i vi uključeni, a Pet zna što to znači jer je bio na sjeveru Švedske, a onda nedostaje opće motivacije i gubi se svaka vjera. Jer vidite, 90% svojih sirovina koje se koriste diljem Europe dolaze još uvijek u, sa sjevera Švedske. A postoje ogromna začepljenja, uska grla u prometu sjeverno od Štokolma i to vidite i na mapama kad pogledate na zemljovidima. Naravno, svemu tome to je možda dodatni koridori, podkoridori koji se trebaju dodati i poveze s lokalnom mrežom. I onda recimo ima tu i različitih e, eksperimentalnih stvari koje se tu između Trondheima u Norveškoj i švedskih sjevernih gradova. Tu imamo zeleni takozvani koridor, zelenu autocestu i dakle to je za električne aute predviđeno da isključivo ide prema infrastrukturi automatizirano a zatim na sjeveru Švedske, tu želimo, ako želim tu objasniti ili obraniti bilo kakve investicije, onda ti ljudi moraju vidjeti kako su oni uklopljeni, kako ćemo njima prikazati ovaj e, pojas i ovu poveznicu između danskog i njemačkog otoka Fermana i cijelu to, cijelu taj dio koridora ako oni nisu uključeni. Hvala gospodine Nilsen, gospodine Rike. Hvala lijepa. Naravno, ja se želim zahvaliti koordinatorima koji su došli e, izložiti e, na vrlo zanimljiv i originalan način e, njihov rad. Zanimljivo interes je to zato što na TNT koridore možemo gledati iz druge strane. Obično kada dolaze koordinatori pojedinih mreža, oni nam predstavljaju neku vrste administrativne igre gdje mm, e, se pokušava igrati određene slagalice i tko će prvi uspjeti povezati sve dijelove te slagalice. A danas smo vidjeli tematsku e, prezentaciju izlaganja s jedne strane od Pata Koksa i smo dobili se tako e, E, s druge strane financijske aspekte koji su također ključni. Dakle, vidjeli smo da e, te mreže nisu čista geografska igra i da je to zapravo bila greška predstavljati ih na taj način. Moja druga primjedba jest da je vrijednost jednog koridora veća nego li e, što je zbroj njezinih pojedinih dijelova. To je ono što se također mora dokazati jer takva vrsta slagalice ili lego možemo to tako nazvati, često se svede na analizu pojedinih dijelova. To smo vidjeli i sada kad su govorili kolege, svakog gleda to kroz vlastitu prizmu i kroz svoj dio slagalice. Međutim, moramo uzeti u obzir da taj jedinstveni dio svakoga koji neko posjeduje ne funkcionira na jednak način ako je uklopljeno u druge dijelove ili ako funkcionira zasebno. I zato bi trebalo e, dakle surađivati međusobno jer bi to bilo u duhu onoga što je predloženo. E, obratit ću sad gospodinu Šekiju koji je sasvim sigurno e, iz e, dobrih razloga u osnovi ekonomist. Dakle, prvo pitanje jest može li se na koherentan način upravljati financijama? Postoje subvencije, financijski instrumenti i privatni sektor. To su dakle ta tri dijela, čak ako ih podijelite u manje dijelove. Da li mislite da je moguće imati e, mogućnost e, koherentnog financiranja? A zanima me još i jedno. Možemo li izmijeniti način na koji na to gledamo? Da pitamo e, koliko ima subvencija, pa ću vam onda moći reći kako ćemo zatvoriti financijsku konstrukciju. A ti financijski instrumenti, bez obzira to privatno sredstva ili različiti zajmovi, trebalo bi na kraju nekako sve prilagoditi i iznaći sredstva koje nedostaju, a sve to djeluje složeno. Htio bih također još pitati koordinatore je li lakše voditi programe s geografskog stanovišta nego li s tematskog. Jer mm, u svakom slučaju geografski se stvarima upravlja iz različitih razloga, uključujući i političke razloge. Nastavljam sa sličnom vrstom pitanja, a to je na kojoj razini se dobri uvjeti operacije i financije mogu povezati. Sve je to dakle izmješano i zanima me na kojoj razini tek one stop shopa se e, to e, može povezati. Dakle, je li taj jedinstvena točka koja podstiče operacije ili ono predstavlja neku vrstu goriva za te operacije? Gospodin Seki je stvari rekao na vrlo dobar način i možemo se pitati nije li zapravo, nisu li zapravo financije iza svega toga. Jer e, vidimo da postoji koridor kod bogatih i drugi koridor kod onih koji su manje e, bogati. A mm, vode se radovi kod bogatih, a onda kad dođemo prema manje bogatima. Nekako e, radovi bolje napredaju na sjeveru, a kada se približavamo više sunčanim krajevima, radovi nekako staju. Možete li nam još e, reći kada govorite o financijskim rokovima, dakle, ne bi li trebalo da države članice i na financijskom planu malo globalnije sve sagledaju i da shvate da je cijelina ima veću vrijednost od svakog njezinog pojedinog dijela. I e, svatko bi dakle trebao više gledati na e, tu sveobuhvatnu dodanu vrijednost. A e, htio bih postaviti pitanje i koordinatorima vezano za financijske partnere, ako, da li ako države članice e, posegnu vlastići džep, hoće li se stvari onda nekako ubrzati? I e, također me zanima u kojem je stanju poveznica Leavr Mannheim, koja mi se čini da je posebno zatvorena radi se o e, prometu robom. Hvala lijepa. Evo sada e, je jasno da e, e, eto svi gledaju na ove koridore. Gospodine Seki, ono što mi nije jasno zašto Atlantski koridor staje u Parizu. Nije mi jasno zašto ne ide u francuski department Nord pas de Calais. To je jedan problem, problem u tome što postoji drugi koridor koji će se baviti mm, Norpa a zapravo Atlantski koridor zapravo bi treba obuhvatati tu regiju. I još imam jedno pitanje, a to je koju ulogu vi igrate u odnosima s pojedinim državama članicama. Jer ako se pozabavim Atlantskim koridorom. Vrlo dugo postojala su različita mišljenja u francuskoj vladi i u španjolskoj vladi, naročito za e, željeznički autoput, dakle tu glavnu željezničku prugu. A sada postoji e, povjerenstvo koje time upravlja s obje strane francusko-španjolske granice. Što vi kao koordinatori o tome mislite? Imam i pitanje za gospodina Koksa. Radi se o tunelu gdje govorimo o 7,4 milijarde eura kako bi se skandinavske zemlje povezale sa europskim, ostatkom europskog kontinenta. A podzemna poveznica između Njemačke i Danske jest projekt koji bi se trebao raditi kroz desetak godina. Ono što me zanima, ovdje postavljam pitanje vezano za zaštitu okoliša i za smanjenje ugljičnih emisija. Zašto? Zato što su klimatski uvjeti na Baltiku, uvjeti koji se sada mijenjaju, jer su se klima na Baltiku jako promijenila u posljednjih deset godina. Kako će, kako će biti klima na Baltiku u sljedećih 10 ili 15 godina? Je li to uzeto u obzir? Isto tako vi ćete izdvojiti i e, druga sredstva tu. E, što će biti s trajektima? E, to je pitanje tjesno povezano s ovim. Da li nam možete reći, imate li možda projekcije za to koliko će to koštati? a također koliko će to koštati u ekološkom smislu, ne možemo to zanemariti jer nećemo moći ponovno e, izgraditi okoliš. Evo, sada dajem riječ gospođe Ali Sender još na nekoliko minuta jer bih zaista htjela da koordinatori mogu odgovoriti na sva pitanja. Hvala gospođo predsjedateljice što ste mi dali riječ. Oprostite, nisam mogla biti prije ovdje. Hvala na informacijama od koordinatora, hvala gospodinu Koksu i Sekiju. E, hvala im što se toliko zalažu za svoj projekt, čak i u teškim situacijama. Što se tiče Atlantskog koridora, imam pitanje za gospodina Sekija. Na međuvladinom panelu Portugal i Španjolska, to je Portugal zbog e, gospodarskih, političkih problema je malo kasnio, ali koliko će ovi novi i instrumenti, financijski instrumenti EFSU-a i ta formula blendinga koliko, ukoliko će nam mjeri pomoći nama u parlamentu e, da pokažemo vladama da im možemo pomoći e, takvim instrumentima. Drugo pitanje za oba koordinatora. Što mislite o našem prijedlogu u logističkom izvješću, a to je da jeste li vi uzeli u obzir u svojim izvješćima da sva ta infrastruktura, svi koridori, koje financiramo kako će se prebacivati s ceste na željeznicu i plovne puteve, te također logistički razvoj samih koridora. Što se tiče španjolskih luka, Čuli smo što je gospodin Van der Kamp rekao o izvješću Revizorskog suda. Izvješće je sastavljeno usred krize u španjolskom i europskom gospodarstvu. Ali jedini razlog zašto gospodin Van de Kamp je rekao to što je rekao je zbog straha da će španjolske luke postati konkurentnije od Rotterdama. Ali što vi mislite, te mega luke, imaju li oni kakvu budućnost? Dajem sada riječ koordinatorima kako bi oni mogli odgovoriti na ova pitanja. Imate svaki po pet minuta i molim vas pokušati odgovoriti na maksimalan broj pitanja i budite konkretni i precizni. Ja ću kao današnji i sutrašnji vlakovi trčati velikom brzinom. Ovaj model odlično radi. To je model konzultacija, suradnje, komunikacije, kreativnosti. To je jedno partnerstvo koje dijelom ide od ozgor prema gore, od ozgor prema dolje, a dijelom od ozdo prema gore. Moje iskustvo upravljanja u EU je nešto najbolje što sam ikad vidio. Zaista sam zadivljen time i preporučio bih da druga područja uče iz ovog modela. Gospodin Van de Kamp spominjao je silose i tako dalje. Zbog toga izrađujemo izvješća koja su horizontalna. Dakle, da izbjegnemo fokusiranje na sitnice i da sagledamo širu sliku. Govorili smo o pristupnim putovima, to jest pogotovo o Brenneru. Nije točno da Italija zaostaje. Najveće, najveća skupina je iz Fortece do Ponte Gardena, dodatni tuneli s kojima se Italija složila, završeni dizajn Završni dizajn je gotov za to i blizu smo dobivanja kofinanciranja za te tunele, dakle to kreće s radom i Italija je predana da to obavi. E, sjeverni pristup se još planira, potrebne su dozvole, ako bude prigovora bit će potrebne godine da se to riješi i zato će možda kasniti. Zadnjih 12 mjeseci je obavljen rad na DBB infrastrukturama. Što se tiče pitanja gospođe Meissner, o tome smo razgovarali, to je jedan od prioriteta. U Bremenu smo o tome razgovarali sa DB mrežama. Procijenjena cijena bit će 3,8 milijardi eura, 2030. je rok za završenje i tražimo kofinanciranje ranih studija za optimizaciju toga plana. Dakle, to će biti jedan konkretan posao iako je još u fazi planiranja. Što se tiče alternativnih goriva, u našem planu broj 3 za koridore, sada ćemo početi posao na tome, razmotrit ćemo u detalje ta pitanja, jer do sad smo se koncentrirali na poznivanje samih koridora i poteškoća, ali moramo znati i horizontalna pitanja kako bi vam mogao dati bolji odgovor za sljedeću godinu spomenuo sam posjet BBT, gospodin Kramer je spomenuo Italiju, to e, funkcionira dobro. Gospođa Klun govorila je o povezivosti, e, pitanjima povezivosti periferije. E, radili smo sa Brianom Simpsonom vezano za pomorske magistrale, oni sad izrađuju plan, posjećuju luke, surađujemo sa Simpsonom i imamo jedan kolegi koordinatora koji se sastaje nekoliko puta godišnje, sljedeći tjedan ćemo se sastati opet i sa povjerenikom. Također imamo i seminare, dakle mnogo radimo praktično na koordinaciji. Ja sam velik zagovornik nečega što je u ugovorima, dakle jednakost država članica. Prije nekoliko godina bio sam u Malti i Finskoj kako bih prenio tu poruku da su svi važni i pitanje periferije ako se doda zaljev Botnius, to mora biti inicijativa Štokholma i a njihovih vlada, a također i vas kolega zastupnika. Gospodin Marvedle pitao e, pitanje, kao što znate, prošle godine Komisija je donijela plan za tu strategiju. Što se tiče ITS koordinatora, ja mislim, moj je instinkt da tu trebamo biti oprezni. Ne bih želio da se ITS odvoji. Mi to moramo mainstreamati. I mislim da je to najbolje činiti na taj način. Gospodin Rike, mislim da su vaše pitanja bila vezana za financije. Njih će ostaviti gospodin Seki jer pokušam brzo proći kroz sve. Pitanje o Fermanovom pojasu. Mi mislimo da će Fermanov pojas moći preuzeti mnogo prometa zbog eh, željezničkih veza, brzih željezničkih veza i mislimo da će količina prometa koja ide iz Hamburga i ostalih luka e, biti će im od koristi da idu tim e, željezničkim putem. Trenutno to ide cestom, kamionima. A još jedan element što se toga tiče, e, taj sustav je dizajniran temeljen na autosan fiksnoj liniji, koristi isti princip i mi pokušavamo koristiti inovativne modele financiranja da izbjegnemo opterećenje poreznih obveznika i da možemo činiti stvari koje su e, korisne. I mislim da tu imamo pozitivna očekivanja. Tu ću se zaustaviti. Bio sam duži za jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Pokušat ću proći kroz neka od vaših pitanja. Sva su vrlo zanimljiva i kroz neke, na neke detalje se možemo vratiti kasnije. Gospodin Ercog, e, odnosi s vladama E, i Atlantski koridor. To ide dalje od Pariza prema Mannheimu, Strasburgu i, i dalje. I na određenim točkama se preklapa sa koridorom u Sjevernom moru. Tu pokušavamo provoditi zajedničke aktivnosti među radnim skupinama koje se bave unutarnjim plovnim putevima, upravljanjem u prekograničnim odnosima e, u sjevernim zajednicama, to je vrlo zanimljivo, uključujući i pitanje e, prijevoza tereta. Imamo projekte, to će naravno trajati određeno vrijeme, ali to je dio našeg zajedničkog napora da pokušamo s time koridori kao što ste implicitno i sami rekli slijede jedan integrirani pristup iz barem dvije točke gledišta ne samo različiti načini prevoza iz različite infrastrukture već također je to integrirano s drugim relevantnim horizontalnim pitanjima ITS, čista energija i tako dalje. E, kako pravimo svoje planove rada, pokušavamo imati takav integriran pristup. Dakle, to je jedan popis i skup projekata koji imamo. Dakle, suma svih dijelova je veća od njihove pojedinačne vrijednosti, to je jasno. I to je način kako možemo definirati što, zna, što mislimo ono sa dodatnom vrijednošću. Dakle, to je kriterij odabira projekata za koji će dobiti financijsku podršku. To je kvaliteta projekta, međutim i ta dimenzija dodatne vrijednosti za Europsku uniju, dakle prekogranična dimenzija i tako dalje. One stop shopovi tu mislimo obaviti birokratski posao koji je potrebno da bismo dobili zeleno svjetlo. Imamo interakciju s komisijom kroz INEU, oni biraju i ocjenjuju projekte, a ne iz financijske točke gledišta. Oni su one stop shop gdje se i Europska investicijska banka bavi provedbom EFSO-a. U budućnosti će oni biti više uključeni u takozvani blending. Otoci su jako važni. Oni nisu dio koridora, ali pazimo na njih, imamo dijalog u tijeku e, za ovome što se tiče Portugala i Španjolske. doći ću do poante kako bolje postupati. Nije dovoljno imati ključni, ključnu luku, ona mora biti dio jedne cjeline. Prije pet, šest godina te projektne obveznice su transformirane u instrumente jamstva koje su bile e, projektne obveznice komisije prije i to je na neki način prethodnica EFSU-a jer EFSU se nadograđuje na to što je bilo moguće s tim projektnim obveznicama. Sada je to sve dio ovog pristupa blendinga, čija je su važna komponenta. U međuvremenu termin koji se koristi, termin se koristi za one obveznice koje su izdane na tržištu na dugoročnoj bazi za specifične projekte kao na primjer Luka Kalej i onda pronađete nekog dugoročnog ulagača koja što je grupa alias koja želi e, uložiti u takvu obveznicu. Dakle, naša ideja da pokušamo uskladiti tu dugoročnu dimenziju sa strane potražnje i također sa strane financiranja i institucionalnih ulaganja. Dakle, to se provodi i mnogo je važno. Za kraj, s točke gledišta kako funkcionira ta pilotaža. Mi smo sada u fazi laboratorija. Bavimo se tim blendingom, to je novi projekt i nadamo se da će generirati interes od strane onih kojima je on namijenjen. I od toga ćemo steći iskustvo i za sljedeći financijski period ćemo dobiti instrument kojem će koje će imati koristi od ovog iskustva. Sve se radi na bazi pojedinih slučajeva, ali kako će to funkcionirati u praksi između sada i srpnja, to je rok za prvi dio, a zatim drugi dio kada se sve potpiše, kada sredstva budu dostupna, vidjet ćemo kako će funkcionirati, metoda je jasna, ideja je jasna i onda ćemo sve usaglasiti s korisnicima ovog pristupa. Najljepša hvala koordinatorima na njihovim izlaganjima. Nadam se da ćemo se imati prilike ponovno susreti. Sada završavamo s radom odbora. Za slučaj da budemo imali još pitanja, uput ćemo vam ih pismenim putem prije kraja sastanka. Najavljujem sljedeći datum sastanka odbora. Biće to 10. travnja u 15 sati. Hvala lijepa i još jednom hvala vama kao koordinatorima što ste došli.